liebe kolleginnen und poštovani kolegice i kolege poštovane dame i gospodo molim vas da zauzmete svoja mjesta i pozivam vas da na početku vidimo pogledamo jedan video liebe kolleginnen und kollegen meine poštovane kolegice i kolege poštovane dame i gospodo posebna mi je čast danas e, u ime znači e, današnjeg dobitnika nagrade Saharov raifa Badajba koji danas ne može biti sa nama zato što je izrazio slobodno svoje mišljenje i pozvao na slobodu razmišljanja i zato je osuđen e, na deset godina zatvora i tisuću udaraca bićem e, kada e, je i pretekli tjedan došla je do nas dramatična vijest da je on dodatno stavljen u samicu i iz tog razloga on danas e, osobno e, primiti ovu nagradu i stoga mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti njegovu hrabru, veličanstvenu suprugu, gospođu Hajder, koja je ovdje sada umjesto njega u Europskom parlamentu. Srdečno dobrodošli. Među brojnim gostima koji su nas danas počastili svojom nazočnošću, e, dodjela, e, da bi nazočili ovoj dodjeli nagrade Saharov 2015. Pozdravljam predstavnike diplomatskog zbora, a posebno dva gosta koje želim istaknuti i sa gospođom Hajdar sam dogovorio da ću i u njezino ime izraziti dobrodošlicu Oljenu Šorinu iz naklade Boris Nencov i Marija Arehanda Aristi koja je predstavnica venecuelanske oporbe koji su bili također u konkurenciji za na ovu nagradu pa im želim srčnu dobrodošlicu na dodjelu nagrade. Hvala dame i gospodo što ste s nama, a e, vama gospođo Hajdar, želimo odati počast za ovu hrabru borbu vašeg supruga. Poštovana gospođo Hajdar, želio bih vam osobno, vašoj obitelji, vašoj djeci, svim vašim prijateljima čestitati na ovom dostojanstvu hrabrosti i odlučnosti koju ste uložili u borbu da, e, da uspijete e, ostvariti povratak vašeg supruga kući gdje troje male djece čeka na njegov e, povratak Temeljem prijetnji smrću protiv vas osobno vi ste s djecom morali pobjeći u Kanadu gdje ste dobili azil i odakle neumorno i dalje vodite borbu za slobodu i oslobađanje vašeg supruga. E, vi ste njegov glas e, u javnosti i budući da je on sam spriječen koristiti vlastiti glas. Iz tog razloga u imena svih ja ovdje i odavde ponovno pozivam kralja Salmana da eh, oslobodi i eh, da oprost gospodinu Badaviju i omogući mu povratak njegovoj obitelji. Trotz eines hohen Usprkos visokom riziku, eh, Badavi je kao bloger pokazao hrabrost, slobodno razmišljanje. On nije ništa drugo učinio nego iskoristio svoje pravo na slobodno izražavanje mišljenja i zapravo svojim blogom je popunio jednu rupu eh, u zemlji u kojem postoji vakum što se tiče slobodnog izražavanja mišljenja, slobode tiska. On je podigao svoj glas e, za pravo na slobodno razmišljanje. On je zatražio u jednoj zemlji, i u društvu, e, jedno društvo koje će biti otvoreno za razmišljanja drugih. Kao što je rekao iz samog zatvora, dakle preko telefona je dao predgovor za svoju knjigu koja sadrži njegove spise, rekao je da se zalaže za društvo koje želi srušiti zidove neznanja. On slijedi cilj nedodirljivosti intelektualnih ideja u njegovoj zemlji i traži poštovanje slobode izražavanja mišljenja, slobode vjerovanja i poštovanje prava žena i zaštite manjina i temeljnih građanskih prava svakog pojedinca. U tom smislu Badaj je 2006. godine osnovao internetski forum Saudijski liberali jer želio naglasiti nužnost reforma na vjerskoj i političkoj razini. Dva, dvije godine kasnije ga je vlada prisilila zatvoriti taj forum, ali on nije odustao, naprotiv. Vratio se s novim internetskim forumom koji se zvao Slobodna saudijska liberalna mreža. Ta mreža imala je desetke tisuća članova koji su raspravljali o vjeri i politici. I kada je se pojavilo takozvano arapsko proljeće, e, u toj mreži vodila se vrlo živa rasprava o tome. Zatvaranje njegove web stranice predstavljalo je veliki gubitak za slobodu izražavanja mišljenja u njegovoj zemlji ne samo da je cenzuriran, svi znamo da je i uhićen i da je dobio prvih 50 udaraca bićem pred e, gomilom koja je mm, e, klicala. E, to je šokiralo cijeli svijet. Ljudi su izašli na ulice, iskoristili su društvene medije kako bi osudili takav užas. Prema međunarodnoj ocjeni i zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja e, trenutačno e, nije dobio danje planirane udace bićem. On je svakako jedna simbolična figura koja nam služi kao nadahnuće za sve one koji se bore za temeljna prava ne samo u toj regiji već i u cijelom svijetu i doista Gospodin Badavi u toj borbi nije sam. Njegov vlastiti odvjetnik Valed Abu Al-Kair koji ima 36 godina E, sada zbog toga e, izdržava 15-godišnju kaznu zatvara e, kao osnivač promatračkog ureda za ljudska prava. On je osuđen radi određenih tvitova koji su osuđivali kršenja ljudskih prava. U listopadu ove godine je e, dr. Abdul Karim Al-Kodor, e, koji je suosnivač Saudijskog udruženja za građanska i politička prava, također usiđen, a pred nekoliko tjedana je uhićen i Ashraf Yad, koji je mladi pjesnik i kurator izložaba e, on je dakle osuđen zbog okretanja, zbog toga što se okrenuo od vjere, osuđen je na smrt. E, u svakom slučaju e, ovakvi postupci e, su osuđeni u cijelom svijetu. Ali Mohamed Al-Nimr je sada 21 godinu, a nije mu bilo niti 18 godina kada je uhićen jer je demonstrirao za jednaka prava u Saudijskoj Arabiji. Zbog toga je osuđen na smrt i nakon toga i na razapeće. E, mi smo uznemireni, šokirani ovim e, izvješćima da će se ta kazna provesti sad sljedećih nekoliko dana. E, kao što je Europski parlament u odnosu na ono što je učinio na Rajfa Badajevija, mi želimo učiniti i za sva ova druga spomenuta imena i apeliramo da se gospodina Alija Mohameda Al-Nimra oslobodi, e, da se ukine i dokine ta strašna kazna koja je protiv njega izrečena. Ali, dragi kolegice i kolege, ovo slučajevi samo su neki od brojnih slučajeva političkih zatvorenika koji su podvrgnuti neljudskom ponašanju, ponižavanju i smrtnoj kazni. I mi tražimo od saudijskih nadležnih tijela e, da e, prestanu sa tim sustavnim e, potiskivanjem slobodnog izražavanja mišljenja, te da ispune brojne međunarodne obveze koje su sami ratificirali, kao što je sporazum protiv mučenja, sporazum o pravima djece i sporazum o e, uklanjanju bilo koje vrste diskriminacije žena. Međunarodna zajednica i saudijsko društvo imaju pravo postaviti veće zahtjeve od saudijskih nadležnih tijela budući da ta zemlja je e, članica UN-ovog vijeća za ljudska prava. Naglašeno je da e, ta i loša situacija s ljudskim pravima jednostavno nije spojiva sa odgovornošću koju je ta zemlja preuzela u okviru Ujedinjenih naroda. U zemlji koja je postala članica Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda, samo ove godine je smaknuto 150 osoba. E, ta saudijsko društvo želi komunikaciju, oni e, su aktivno koriste društvene medije, Međutim, internet je jako cenzuriran, e, postoji više od 400 tisuća web stranica koje su blokirane. Još gore, oni koji koriste internet i društvene medije da bi izrazili svoje slobodno mišljenje, izbudu izvrgnuti kaznama mi, Europski parlament i međunarodna zajednica spremni smo za dijalog, ali i dijalog e, koji će progovoriti o ljudskim pravima između Europske unije i Saudijske Arabije i koji bi mogao pridonijeti tome da se ovo ova situacija poboljša, da se e, podrže određene reforme i međusobno razumijevanje. E, u, postoji i neki pozitivni razvoj događaja u Saudijskoj Arabiji. Primjerice, e, ministarsko vijeće je odobrilo zakon o privatnim udrugama i organizacijama i možda je to način da ostvarimo pristup civilnom društvu no, od nekih e, stvara, stvari kao što je ravnopravnost žena je ta zemlja još jako udaljena, a mi se borimo za e, to, borimo se za ravnopravnost i protiv diskriminacije i mi tražimo od Saudijske Arabije da ispuni svoja običanja i da konačno ukine sustav gdje muškarci su ti koji predstavljaju žene. Poštovana gospođo Hajda, dame i gospodo, drage kolegice i kolege, dragi gosti, nikakav teror nikakvo kazneno pravo koje e, prezire ljude neće nas e, spriječiti u našoj borbi za ljudska prava. Nikakav sigurnosni argument ni nikakava trgovina oružjem ili trgovina naftom ne smije nas omesti u tome. Raj pa Davi, dame i gospodo, je to rekao na sljedeći način. Rekao je sloboda izražavanja mišljenja je zrak e, koji udiše mislilac kao što je to isto tako gorivo koje služi za raspiranje njegovih ideja. Da, kolegice i kolege, velika mi je čast dodijeliti nagradu Zahorov za intelektualnu slobodu Europskog parlamenta 2015. godine Raifu Badaviju i nadam se, izrazito se nadam da ćemo u bliskoj budućnosti imati mogućnost njega osobno primiti ovdje u plenarnoj dvorani u vječnici. Hvala. ألف شكر لكم جميعا شكرا سيدي رئيس البرلمان Neizmjerna hvala, dame i gospodo, gospodine predsjedniče Europskog parlamenta, gospodo zastupnici, najče vam hvala na vašoj nazočnosti. Za mene je velika čast biti ovdje među vama. Bila bih najsretnija da moj suprug osobno primi ovo priznanje. No, ukoliko mi dopustite, Želela bih vas zamoliti da ispoštujemo minutu čutanja i odamo počast onima koji su dali svoje živote, koji su stradali u Francuskoj i drugdje. To je velika želja moga supruga. ألف شكر لكم Slava im. Sejid Rais il Predsjedniče Europskog parlamenta, dame i gospodo zastupnici. Nalazim se pred vama. Govorim vam vama, predstavnicima velike europske nacije, želim vam reći da sam ponosna što predstavljam svog supruga i što sam u ovom domu jednom od najvećih domova demokracije na svijetu. Dame i gospodo, ako dopustite, želim navesti citat jednog članka koji je napisao moj suprug. Sloboda govora je poput zraka koji udišemo, koji udišu svi slobodni mislioci i To je gorivo koje nas navodi da mislimo i radimo kroz vrijeme nacije su napredovale zahvaljujući svojim misliocima, njihovim idejama i filozofiji i zato su društva odobrala određeni način mišljenja koji ih je vodio napretku, prosperitetu i civilizaciji. Međunarodna zajednica i udruge pravnika traže od arapskog režima da se reformira i da dopusti slobodu Izražavanje, jer smatraju da sloboda izražavanja temeljno pravo. Vi ste muškarac, dakle ljudsko biće, dakle imate pravo e, razmišljati kako želite, kako hoćete, možete razmišljati, voljeti, mrziti, možete biti liberalni, islamisti, arapski intelektualci mislioci ako su slobodomni onda su uvijek se bavili kontorsionizmom kako bi uspjeli na neki ovaj ili onaj način prenijeti svoju poruku, jer se u nekim zemljama e, sloboda mišljenja smatra e, krivovjerim, bogohuljenjem. Tako se smatra u nekim arapskim državama. U arapskim državama, nekim arapskim državama smatra se da je sloboda misli, e, udaljavanje s pravog puta. Da li je to prirodno? Naravno da ne. Arapski mislioci i arapsko društvo funkcioniraju na dosta neprirodan način. Mislioc mora biti mogućnosti slobodno se izražavati čak i onda kada su njegove misli krive ili ako ne ide u smjeru većine ili vjerskih stavova i mišljenja. Društvo mora biti otvoreno i prihvatiti sve moguće vrste misli. Društvo mora biti spremno saslušati stavove drugih, kritizirati ih, ali na konstruktivan način i to na temelju konstruktivnog dijaloga kako bi mogla ta misao napredovati. Netko tko promatra stanje u arapskom svijetu uviđa da društvo živi pod eh, jarmom teokratskog društva, društva koje traži od ljudi da postanu samo Beni to su ljudi pripadnici vjere. Društvo je nametno takvo, eh, takvo društvo je nametnuto sada stanovništvu i E, vjerski dostojanstvenici sada se utrkuju ko će najbolju fetvu e, izdati. Tako se pućuju prijetnji intelektualcima, na primjer, koji upravo se bore za slobodu svoje misli. Bojim se da bi moglo doći do odljiva mozgova iz arapskih zemalja, jer će ljudi jednostavno ići tražiti malo svježi zrak drugdje. Dame i gospodo, prije nego što je bačen u zatvor, moj suprug je rekao da ljudi od vjere postoje, vjerska lica nastoje e, zastrašiti slobodne mislioce jer e, slobodni mislioci hoće prokazati njihove e, laži. Raj Badawi je mladi saudijac koji trune u zatvoru od 2012. Optužen je optužen je za bogohuljenje i na jako tešku kaznu 300 e, tisuća e, dolara kazne i tisuću udaraca bičem svakog tjedna, svakog petka nakon molitve treba dobiti 50 udaraca bičem. Dakle, povrh toga naravno zabranjeno mu je putovati i davati izjave tiskovnim e, medijima e, deset godina nakon osluženja kazne. Rajf nije kriminalac, nije silovatelj, on je slobodni mislilac, on je slobodan duh. Koji je njegov zločin? Jednostavno taj što predstavlja slobodan glas u zemlji jedinstvenog mišljenja. Moj muž nije kriminalac, bandit, nije trgovao drogama, kako bi zavrijedio tako tešku kaznu te udarce bićem. Moj muž samo je izrazio svoje mišljenje i napisao to na papir. Ništa više, moj suprug sanja o boljem svijetu gdje će se pristati, saslušati tuđe misli. On je govorio jasnim slovnim glasom i to ih je zasmetalo, a on je postao ikona slobode ne samo u Saudijskoj Arabiji, već i u cijelom svijetu. Raif Badawi je jednostavno pacifični mislilac. Nije htio ostati u krdu onih koji slijede te vjerske dostojanstvenike koji, koji žive u nekom drugom vremenu i koji provode svoje stroga, stroga pravila. Moj suprug se suprotstavio barbarstvu i vjerskom autoritarnom režimu, a oni su odgovorili tako što sruče na njegovo tijelo 50 udaraca bičem svakih, svaki tjedan dana. To je izazvalo velike reakcije po cijelom svijetu i u Australiju u Kanadi, u svim zemljama svijeta ljudi se ustaju kako bi rekli mi smo Raif. Nagrada koja mu je danas uručena predstavlja povijesni trenutak. To je nešto što čime zaslužujete oznaku oznaku hrabrosti, gospodine predsjedniče. Vi ste doista hrabar čovjek što mu to uručujete. Ovo je 15. nagrada koju dobio moj suprug u manje od godinu dana. On je sada prvi e, stanovnik e, Arapskog polotoka koji je dobio nagradu Saharova. Dame i gospodo, želim vam zahvaliti što ste mi pružili mogućnost eh, da vam se obratim. A za kraj želim ponovno citirati svog supruga. Onima koji žele našu smrt, mi im želimo život. Onima koji žele da ostanemo eh, bez znanja, mi želimo da se vrate razumu. Najljepša hvala na pozornosti. liebe kolleginnen und kollegen! poštovane kolegice i kolege još jednom u ime svih e, nazočnih zahvaljujem gospođi hajdar imao sam priliku prije ovog e, govora voditi jedan duži razgovor sa gospođom hajdar Mislim da se vi osjećate kao i ja. Gospođa Hajdar ispričala mi je o svoje troje djece, djevojčica 12 godina, dječak 11 i djevojčica 8 godina koji u Kanadi čekaju svog oca. Gospođa Hajdar mi je rekla da gospodin Badavi svaki puta kada s njom telefonira samo govori jednu stvar e, Nadam se da me djeca neće zaboraviti. Mislim da možemo svi shvatiti što to znači za jednog oca i za jednu majku koja u tim okolnostima mora razgovarati telefonski sa svojim suprugom. Svaki puta mu kažem ne, djeca te neće zaboraviti, niko te neće zaboraviti. Mislim da i naša svečanost ovdje je jedan doprinos tome da djeca isto znaju da im otac nije zaboravljen, da ćemo se boriti za njega, a vama, gospođo Hajder, možemo reći svatko u ovoj prostoriji divi se vašem velikodušnosti i hrabrosti. Hvala vam. Um, Dobar dan kolege, nastavljamo sad s radom. U skladu s pravilom 105 stavkom drugim i nakon konzultacije s klubovima, eh, klubovima zastupnika predsjednik predlaže izmjenu za dnevni red danas poslije podne. Izvješće gospođe Valero bit će četvrta točka nakon što se bude govorilo o izjavama o 20. toj obljetnici Dejtonskog sporazuma. Imali prigovora? Nema. U zato će se usvojiti dnevni red sa tom izmjenom. Prelazimo na glasanje tri izvješća Gualtieri. Prvo i e, to je o e, Europskom bankovnom e, tijelu. Otvaram glasanje. Jesu li si glasali?